suradnji sa međunarodnim partnerima i raditi na stabilizaciji zemlje u potpori političkom procesu. Hvala vam, povenice Reding. S time smo završili raspravu o ovoj točci. Imamo šest prijedloga rezolucije koje su zaprimljena i o njima ćemo glasovati nakon samih rasprava. Sljedeća točka dnevnog reda je rasprava o stanju u Bahreinu i ovdje ćemo prvo predati riječ autorima rezolucija, kao prvo na minutu kolega Repo. Arvoisa puhemies, Hvala vam. Situacija s ljudskim pravima u Bahreinu se, nažalost, pogoršala od zadnjeg puta kada smo o tome razgovarali. Imamo nasilno gušenje prosvjeda, imamo određene smrtne slučajeve to sve ima alarmantne posljedice. Ljudska prava se moraju poštivati, a oni koji, kritiziraju sustav u medijima i u javnosti i njihova prava, ljudska prava trebaju biti zagarantirana. Arabsko proljeće je potaknulo cijeli val e, demokratizacije, ali isto dobro moramo primjenjivati jasna mjerila što se tiče naših e, vanjsko-političkih odnosa. Moramo imati otvoreni dijalog, moramo imati suradnju sa, između političara i e, udruga civilnog društva. Svima moramo pružiti dužno poštovanje i to moramo jasno glasiti. Mi ne želimo da dođe do e, do prosvjeda, ali ne, moramo ne smijemo prihvatiti prethodnu uporabu nasilja i gušenje pobuna. Hvala. Sada sljedeći govornik Tenok. Gospodine predsjedavajući, 2011. godine je policija koristila pretranu silu, došlo je do smrtnih slučajeva i treba reći da oni koji su odgovorni za takve zločine moraju za to odgovarati. No, od naše zadnje rezolucije u sjeću ove godine se je malo toga dogodilo i stoga ne vidim da je utemeljeno donijeti novu rezoluciju. Ja dijelim zabrinutost vlade Bahreina da se čini kao da ovaj parlament posebice naglašava tu zemlju, a istodobno druge zemlje u toj regiji imaju još i gore slučajeve, na primjer Saudijska Arabija, ona nije učinila nikakav napredak e, prema demokraciji od početka arapskog proljeća, ali istodobno ju ne kritiziramo vrlo često. Bahreinu će treba čestitati na napretku, na reformi zakonodavnog sustava i na uspostavljanju policijskog ombudsmana u lipnju. Svi se, moramo, svi se slažemo s time da, politički, da politički pardon, zatvornici trebaju biti oslobođeni, da osobe imaju pravo na slobodu izražavanja i kupljanja. Bahrein, to isto tako zna i vidi se određen napredak i u tom smislu. Sada imamo ispostavljanje Arapskog suda za ljudska prava upravo u Bahreinu koji pokazuje da upravo ta zemlja drži ključ e, u rukama što se tiče demokratizacije tih zemalja. Ja apeliram na sve zastupnike i zemlje članice da su u odnosu sa, sa Bahreinom otvoreni, a ukoliko ih samo kritiziramo, onda ćemo na kraju krajeva nikome pomoći. Hvala kolega Tenog, sada na dvije minute. Kolegica Veržija. kada pročitamo rezolucije koje su pred nama, onda moramo, ako ništa reći, da, da, su te rezolucije vrlo umjerene. Da, i da li smo zabrinuti zbog situacije u Bahreinu. Da, reforme se teško provode, to je najmanje što možemo reći. Od za ove godine je situacija još i gora. Reforme idu zapravo u suprotnom smjeru od onoga što smo dobili kao obećanje od kralja Al-Kalifa. Da pa će imamo sve veće represivne mjere i opet imamo tisuću građana Bahreina koji zahtijevaju e, demokratizaciju i opet imamo e, represiju, gušenje tih, e, tih okupljanja. Svi oni koji poznaju tu regiju znaju da je sve to iskonstruirano od strane režima koji se žele zadržati na vlasti. Oni žele razdijeliti Bahajince. Oni žele dobiti pomoć od susjednih zemalja, prije svega od Saudijske Arabije. Oni isto tako računaju na to da e, će Sjedinja američka država biti, biti jako oprezna prema njima, jer tamo ima svoju petu flotu. Sve ove e, mjere koje su sada donijete ne služe ničemu međunarodna zajednica ima veliku odgovornost prema, prema toj zemlji, a prije svega Europska unija. Bahrinci pokazuju iznimnu hrabrost i njih ne smijemo zaboraviti. Europska unija nije na razini zadatka što se tiče svoje obveze prema tim građanima. Oni zahtijevaju e, demokraciju, a mi im samo govorimo o geostrateškim odnosima i o slobodnoj trgovini. Bahreinci i udruge civilnog društva se svi slažu oko toga u kojem smjeru ide režim. Mi nećemo glasovati o toj rezoluciji, ona nije na visini zadatka i odgovornosti. Mi, ćemo se suzdržati, ali nećemo glasovati protiv, jer smo solidarni sa bahrinskim stanovništvom. Hvala kolegice Kolega Lišek na minutu. Zahvaljujem lijepo predsjedatelju, povjerenice. Bahrein je mala, no važna država u regiji svoje. To je zemlja u kojoj ne postoji u potpunosti demokracija, barem ne po našem razumijevanju tog termina, no to je zemlja koja poduzima određene korake u smjeru reforme svog pravosuđa, zaštite ljudskog prava, postoji niz sudova koji je postavljen kako bi se radilo na tome. I to smo pohvalili u našoj rezoluciji. Međutim, jasno je da čak i uz naše partnere, bolje možda čak reći osobito uz naše partnere, morali bismo biti iskreni i osuditi stvari koje je potrebno osuditi. Zbog toga sada i govorimo o represiji, o mučenju, o zlostavljanju opozicije. Dakle, zbog toga sve to osuđujemo. No zahvaljujem i kolegama iz drugih klubova zastupnika na konstruktivnom pristupu nacrtu rezolucije. Jer mi smatramo, EPP, da je to jedna uravnotežena rezolucija koja će poslužiti svrsi za reforme u Bahreinu. Hvala lijepo gospodine Lisak. Riječ ima zastupnica Harkin na minutu i pol. Zahvaljujem predsjedatelji. Ova rezolucija E, među drugim stvarima ocrtava kakva je situacija u Bahrenu. Oni aktivisti za ljudska prava su pritvarani, zlostavljani i u tom kontekstu postavlja se pitanje koje postavljam i ja, odnosno traži se e, bezuvjetno puštanje svih e, zatvorenika zbog savjesti, aktivista, boraca, doktora i mirovnih i onih koji štite mir. Osobito željela bih spomenuti dva zatvorenika, Nabil Režaba s kojim sam se osobno sudjela i Abdullah Bađe čiju sam ja obitelj susrela tijekom svog boravka u Bahreinu jer je on bio u zatvoru. Gospodin Tanuk je postavio pitanje da li nam je doista potrebna rezolucija o Bahreinu. Ja bih željela postaviti pitanje o, zloupotrebi plina CS u Bahreinu. Prema izvješćima koje sam ja zaprimila, njime je ubijeno preko 50 ljudi, što u realnosti znači da se njega koristi kao oružje. I kada se toksična kemikalija pretjerano koristi i kada rezultira s ljudskim smrtima, tada se mora staviti na popis aktivnosti kojima se bavi Komisija za borbu protiv kemijskog oružja. Dakle, to se primjerice primjenjuje na Siriju, ali iz nekog razloga ovdje se to ignorira. Dakle, prema meni trebali bismo odmah podnijeti jednu jednu istragu što se tiče Bahrena prema konvenciji protokola protiv korištenja kemijskog oružja. Zahvaljujem zastupnici Harkin. Toliko o izvjestiteljima, a sada govornica u ime klubova zastupnika, gospodin Poslalt ima riječ. E, Kraljevina Bahrein je u žarištu sukoba interesa e, i to interese cijelog arapskog svijeta. Sunita, šita, Irana, Saudijske Arabije. Dakle, postoje sukobi između nacionalista i islamista i doista ovdje se sukobljavaju geostrateški interesi baš u toj zemlji. Zbog toga je stabilnost u interesu sviju, ali to mora biti postignuto na temelju ljudskih prava. Mi smo zahvalni na reformama politika koje je kralj Hamad započeo nakon neuspjeha odnosno nakon katastrofe 2011. godine. Mi pozdravljamo ombudsmana, ministra za ljudska prava, pozdravljamo i poboljšanu politiku za ženska pitanja, međutim činjenica je da riječi treba popratiti i dijelima. I zbog toga imamo opravdanje za ove za ovu rezoluciju koja je umjerena, koja je dobra, koja prizne napredak, ali traži još više. Hvala. Hvala slijedi kolegica Geringer de Odenberg. Zahvaljujem predsjedatelju. Ponovno raspravljamo o problemima Bahreina u Europskom parlamentu. Tijela vlasti ignoriraju zahtjeve stanovništva koje želi demokratske reforme koje vlada i obećala. Tijela vlasti su nasilno reagirale u mirnom protestu gdje su mučile i hapsile i odrasle i maloljetnike, a oni koji se bore za ljudska prava su sistematski eh, zlostavljani zlostavljanje cijele zemlje. 14. kolovoza se trebalo održati još jedan prosvjet, no tada je kraljeva nova pravila koja brane svo okupljanje u glavnom gradu i ograničenje socijalnih medija. A ljudi koji su sudjelovali u protestu, njih se smatra teroristima, teroristima i oni mogu izgubiti građanstvo i završiti u zatvoru. Dakle, moramo prekinuti sa ovakvom ponašanjem prema građana i pozvati na tijela vlasti da se oslobodi borce i aktiviste za ljudska prava, blogere, aktiviste i sve one koji mirno prosvjeduju. Očekujemo da će njihova tijela prihvatiti preporuke UN-ovog vijeća za ljudska prava i provesti demokratske reforme, čime će ponovno uvesti osnovne ljudske slobode. Hvala. Hvala kolegica Šake. Once again we must... Još jednom moramo se pozabaviti situacijom ljudskih prava u Bahreinu. Neki se pitaju zbog čega i predlažu da radi se pozabavimo kršenjima ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, a ja bih im rekla da Saudijska Arabija e, čak pomaže Bahreinskoj vladi šaljući tenkove na njihove ulice. No umjesto da se pokušava doći do dijaloga i puštenja na slobodu zatvorenika, kralj Bahrena je zabranio pravno mirno okupljanje u glavnom gradu i to u potpunosti. Dakle, trebali bismo se podsjetiti da ne svi koji su suprotstavljaju e, praksama vlade, da nisu svi aktivisti. Ne bi trebali postojati pritvori za maloljetnike, za djecu i ni pod kojim okolnostima ne može dolaziti do mučenja. periodička revizija UN-a već je trebala biti podnesena, a vlada Bahrena trebala bi pustiti na slobodu političke zatvorenike, počevši sa onima koji imaju europsko građanstvo. Dakle, u duboko polariziranom društvu Bahrena obje strane moraju pristupiti dijalogu i to zbog dobrobiti i budućnosti njihove zemlje. Mediji moraju biti slobodni, što nije slučaj i to je vrlo polarizirajuće trenutno i istovremeno je razočaravajuće da posebni izvjestitelj za mučenje nije dobio pristup. Isto tako uz pomoć e, europskih tehnologija e, kojima se pra... koriste se europske tehnologije kojima se prati e, aktiviste i borce za ljudska prava. Pomoć neće doći iz SAD-a, a vjerujem da bi naš dom trebao biti vrlo, mnogo glasniji u borbi za ljudska prava u Bahrenu, dok zemlje poput Saudijske Arabije tu zemlju koriste kao igralište. Hvala kolegice Na minutu kolega Bilan. Gospodine predsjedatelju, Bahrein je još jedna srednji zemlja u kojoj demokratske manifestacije doživljavaju nasilne reakcije njihove vlasti. Svaki dan vođa opozicije, novinari, učitelji, doktori ili studenti bivaju uhičeni. Jedan od alata represije je aktivnosti posebnog sigurnosnog suda koji sudi one koji protestiraju protiv državnih politika. Pozivam tijela vlasti u Bahrenu da poštivaju e, pravo građana na mirovne prosvjede, na slobodu izražavanja, na neovisnost medija. Osnovni elementi dobre volje zapravo zahtijevaju e, oslobađanje političkih zatvorenika, a isto tako trebalo bi prestati sa pravosudnom diskriminacijom. U zemljama poput Sirije tijela vlasti pokazuje spremnost na dijalog, što je dobar znak, a mi pozdravljamo e, stvaranje Ministarstva za ljudska prava. Međutim, važno je održati pritisak na Manamo kako bi se zajamčilo da ova institucija djeluje na temelju međunarodnih standarda. Vjerujem da će se naš glas čuti u Bahreinu i računam na konstruktivne aktivnosti kako njihove vlade, tako i Europske unije. kolega Bilan. Na minutu i pol kolega Murphy. Thank uh, Hvala vam, poput milijuna ljudi diljem svijeta, radnici i mladi u Bahreinu bili su inspirirani e, ustancima u Tunisu i u Egiptu i to je kod njih odjeknulo zbog njihovog vlastitog iskustva poteškoća i nedostatka demokratskih prava. Kada su izašli na ulice kako bi zahtijevali demokratske slobode, zahtijevali bolje uvjete života, suočili su se sa brutalnom represijom od strane eh, nacionalnih snaga Bahrena i intervencijom vlade Saudijske Arabije. Represija se nastavlja i zapravo je pojavljena i usmjerena na djelatnike u javnom sektoru i medicinsko osoblje. Preko 2000 djelatnika javnog sektora nedavno je pušteno zbog toga što se pretpostavlja da su sudjelovali u protestima ili što su jednostavno liječili one koji su u protestima sudjelovali. Niz medicinskih radnika je osuđeno pred vojnim sudom, no on njih je kazneni sud e, oslobodio, ali nekolicina doktora još se nalazi u zatvoru, a i oni koji su oslobođeni ne mogu se vratiti na svoja radna mjesta niti privatno prakticirati medicinu. Kralj je izdao dekret kojim se e, onemogućava slobodno kupljanje u glavnom gradu i svi koji su u zatvorima trenutno trebaju biti pušteni na slobodu i trebaju ponovno biti vraćeni na svoje poslove ljudi koji su sudjelovali u mirnim protestima. Postavit ću pitanje na kraju, nije li najveće licemjerje da one same snage koje vrište i zagovaraju napad na Siriju, Velika Britanija i SAD, da su uključene u trgovinu s oružjem sa ovom regijom i zemljom? Hvala. Hvala kolega Murphy. Na minutu i pol kolega Obermar ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Da, i u Bahreinu se ovo proljeće pretvorilo u jesen i umjesto demokracije i pokreta za ljudska prava imamo sada represiju. Nažalost je Bahrein vrlo eh, jak primjer za mnoge druge zemlje, za sve one koji, eh, za sve zemlje gdje se vladari boje izgubiti vlast. Pritom vidimo da Europa ima dvostruka mjerila. To su naši politički i gospodarski partneri i predugo gledamo dok se tamo događaju kršenja ljudskih prava te se zapravo ne želimo postavljati ovakva pitanja. No, ne radi se o jednom tržištu gdje se mogu kupiti kršenja ljudskih prava i trebamo se prisjetiti izjave Kofi Nana, koji je rekao da su e, zločini e, protiv čovječanstva danas sutrašnji masakri. Moramo sada tražiti provedbu ovih mjera na koje su se već e, obvezali u Bahreinu, a ukoliko to ne dođe onda moramo e, obustaviti humanitarnu pomoć i dakle umjesto da govorimo potrebno je nešto jasno reći te isto tako jasno djelovati. Hvala. Hvala kolega Obermajer. Toliko sada u govornici u ime kluba zastupnika. Slijede ostali govornici, kao prvo gospođa Korova na minutu. Jole helpoa Gospodine predsjedatelju, Utjecaj SAD-a, Saudijske Arabije i Irana je snažan i zbog toga sam e, zadovoljna što je tekst o Bahrenu e, donekle blaži. Dakle, potrebno je određeno razumijevanje bahrenske vlade i njima je teško spriječiti nemir u ovakvoj političkoj situaciji. E, ne kažem da, se ne, da ne bih bila zabrinuta sa situacijom, treba osuditi to što je vlada odlučila zabraniti pravo na okupljanje. Ljudi naravno moraju imati e, pravo susretati se sa javnim organizacijama i diplomatskim predstavnicima i nadam se da će i UN ponovno moći vratiti se u zemlju. Zabrinuti smo zbog načina na koji je se vlada ponijela prema prosvjednicima i prema onima koji su navodno uvrijedili kralja. Nadam se da, kao u drugim zemljama arapskog proljeća, da će moći pronaći se neko mirno rješenje. Hvala, gospođo Korova. Slijedi kolega Van Orden na minutu. Bahrein je naš e, dugotrajni saveznik i partner i ima ključnu geostratešku poziciju u Arabskom zaljevu. E, to je glavna luka za petu flotu SAD-a i isto tako bliski saveznik Saudijske Arabije. Ovi svi faktori e, Bahrein čine metom za one koji bi željeli režime i odnose sa Zapadom destabilizirati. Šiti i suniti su godinama u lijepo, tolerantno živjeli zajedno, a sada vidimo da se njihove međusobne razlike zloupotrebljavaju. Naravno, podržavamo pravo na okupljanje, mirni prosvjed, izražavanje i oni koji imaju e, problema sa time, njih bi trebalo naravno saslušati. A zato je potreban e, nacionalni dijalog, suradnja međunarodnih institucija i suradnja i sa policijom. No, što se tiče samih demonstracija postali su i neki teroristički napadi, a u budućnosti će doći do provokacijama na ulicama, a mediji će naravno pokušati doći do priča o brutalnosti, o zlostavljanju ljudi. No, potrebno je da vlada bude suzdržana i nadam se da će terorizam i nasilje biti suđeno, te da će svi sudjelovati konstruktivno u dijalogu. Hvala kolega Van Orden. Prelazimo na spontano postavljanje za riječ. Kao prvo kolega Kelly. Eh, eh, Hvala predsjedatelju. Iskreno govoreći, situacija u Bahreinu nije ni upala toliko loša kao u drugim zemljama kojima smo malo čas raspravljali. I doista potrebno je priznati prihvatiti da je napredak učinjen, a osobito što se tiče ombudsmana za policiju. Također moramo poštivati e, priznanje žena koje nije toliko običajno u ovoj regiji. No ukoliko postoje određene slabosti, greške, to je također nešto što moramo naglasiti. I ne postoji sumnje da moramo izvršiti pritisak na Bahrein osobito što se tiče slobode medija. To je vrlo važno u svakoj demokratskoj zemlji, a isto tako je važno i pitanje socijalnih medija. Naravno, ne može se niti političke suparnike bacati u zatvor. Hvala vam. Hvala kolega Kelly, slijedi kolega Krecu. Hvala. Mene brinu djelatnosti odnosno aktivnosti vlasti iz Maname, osobito nakon brutalne represije prosvjeda. Temeljno pravo na prosvjedno okupljanje se mora poštivati i moramo pozvati na prekid eh, represije i zloupotreba Zlostavljanja ljudi koji su zatvoreni i političkih zatvorenika. Ljudi bi trebali imati pravo na okupljanje, na slobodno kretanje, a mi bismo trebali imati pristup toj zemlji što se tiče rada našeg posebnog zvjestitelja o ljudskim pravima i posebnog izvjestitelja o mučenju. Također moramo ponovno uspostaviti odgovarajući pravosudni sustav. Bahrein je odabran kao sjedište Panarabskog suda za ljudska prava, što je dobra inicijativa Arapske lige i Europska unija tako nešto mora pozdraviti. Hvala kolegice Krecu. Slijedi kolega Paška. Dziękuję za slovo, pan Hvala predsjedatelju, zahvaljujem povjerenici. Slažem se sa gospodinom Tanakom. Dakle, način na koji smo formulirali zahtjeve e, je zapravo dobra. Iskustvo nam je pokazalo da je važno pravilno formulirati zahtjeve za reformama, međutim moramo znati koje su zapravo uključene strane. Radili se tu o islamistima ili o demokratskim snagama. Moguće je u Bahrenu e, povesti dijalog sa vladom i sa kraljem i mjere koje su poduzete na poboljšanju položaja žena i formiranju ureda ombudsmana, to je svakako napredak. Naravno, mi možemo održati naš pritisak na, za rad na slobodnim medijima i puštanje e, političkih zatvorenika, tako da možemo nastaviti raditi na tome. Hvala sada na kraju Povjerenica. Sljedeći govornik. myllerryksestä ja Situacija u Bahreinu posljedica je arapskog proljeća i pokušaja vlade da kontrolira svojom, svojom opoziciju. Dakle, tako se ograničavaju temeljna prava, ljudska, građanska prava i želi se kontrolirati terorizam, no to ne bi trebalo dovesti do neumjerene upotrebe nasilja. I oni koji su vršili takve aktivnosti treba biti privedeni pred lice pravde. Oni koji su mučili zatvorenike ili djecu, tako što se nikako ne može opravdati. Dakle, postoje zemlje u ovom području gdje je još i gora situacija s ljudskim pravima, tako da smo u ovom tekstu također željeli spomenuti, napomenuti nedavno poboljšanje u situaciji u ovoj zemlji. No šteta je što ne žele, ne žele svi klubovi zastupnika podržati ovaj lijepo uravnoteženi tekst. Hvala vam. Hvala kolegice Saja. S time smo završili sa spontanim javljanjem za riječ. Na kraju rasprave predajem riječ povenici Reding. Uh, Predsjedatelju odmah ću naglasiti da je situacija u Bahreinu zabrinjavajuća i potpredsjednica Ashton me zamolila da to ovdje jasno kažem. Ona blisko prati situaciju u Bahreinu sve od početka nemjera u veljači 2011. godine i osobno je u kontaktu s tijelima vlasti, uključujući njen sastanak sa kraljem Hamadom i e, civilnim društvom Bahreina. Naglasila bi također da mi pozivamo sve strane da se odreknu nasilja i da rade na e, dugotrajnom nacionalnom pomirenju, što bi trebalo biti i u središtu naših aktivnosti. E, Ledještin je zamolila Stavrasa Lambrinidisa, posebnog predstavnika za ljudska prava, da jednu detaljnu posjetu e, Bahrenu napravi prije njezinog posjeta i sastanka 30. lipnja. E, gospodin Labrinidis je se sastao sa predstavnicima vlade, sa opozicijom, sa civilnim društvom, posjetio je političke zatvorenike i ponovno je naglasio da proces pomirenja zahtjeva jednu kombinaciju umjerenosti i građenja povjerenja između svih strana. To bi također trebalo uključivati puštanje na slobodu svih onih koji su bili uključeni u mirne političke aktivnosti. To je jedan od uvjeta za nadilaženje duboke polarizacije koja postoji u bahreinskom društvu. Poštivanje ljudskih prava u Bahreinu ostaje važno pitanje danas i nacionalni proces pomjerenja e, još mora napredovati. Zbog toga pozivam na tijela vlasti da se pobrine, da se pobrinu da svo novo doneseno zakonodavstvo ispunjava međunarodne standarde za ljudska prava i da se pobrine da se to i u praksi ispoštuje. U posljednjih par dana sa našim pandanima u Bahrenu smo e, razgovarali o našim brigama i brigama koje, o mjerama koje se tiču naše zabrinutosti zbog mjera oduzimanja e, nacionalnosti kao i zbog nedostatka dijaloga između civilnog društva i diplomatskih misija. Dakle, i dalje izražavamo zabrinutost o situaciji, nastavit ćemo je pomno pratiti i nastavit ćemo snažno poticati Bahren da u potpunosti brzo provede e, i uspostavi neovisno istražno povjerenstvo i preporuke koje se tiču e, periodičke revizije stanja u zemlji. Europska unija će pružiti svu potrebnu pomoć ovoj zemlji zbog toga što vjerujemo da je to ključno u izgradnji međusobnog povjerenja koje je pak potrebno za održiv proces reformi. Iako cijenimo uspostavljanje ureda ombudsmana za policijska pitanja i dalje ćemo raditi sa njihovim tijelima vlasti na potrebi za borbom protiv nekažnjivosti. Nadamo se da će taj novi ured i posebna istražna jedinica u javnom tužiteljstvu moći ispuniti svoj mandat i to potpuno neavisno. Ovom prilikom bih pozdravila zajedničku deklaraciju o Bahreinu koja je donesena na eh, vijeću za ljudska prava UN-a 10. rujna i koja je dobila podršku svih država članica. Toplo pozdravljam i doprinos Europskog parlamenta, odnosno delegacije za odnose s arapskim poluotokom, nakon njihove posjete Bahrenu krajem travnja 2013. godine i također izražavam koliko cijenimo uravnotežene preporuke koje su od njih došle. Vielen Dank, Frau Kommissarin Lijepa hvala vam, povjednice Redding. S time smo završili raspravu Imamo šest prijedloga rezolucija koje su podnesena, a glasovanje ćemo držati odmah sada u nastavku. Prije toga vam želim priopćiti sljedeće. Imamo jedno